svih tih materijala ćemo vrlo uskoro donijeti odluku. Hvala. Možemo završiti s ovom raspravom sada. I čut ćemo izvješće Malcoma Harbora o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodobla, vodomlazni pogon. Imate četiri minute. Gospodine predsjedavajući, puno vam hvala što ste me pozvali da predstavim eh, ovo važno eh, izvješće o jedinstvenom tržištu. Također bih htio zahvaliti članovima mog odbora s kojima sam zajedno radio na ovom e, prijedlogu. E, tu je i izvjestitelj u Sjeni. Mislim da je važno da je on ovdje, a tu je i jedan e, kolega koji je odigrao vrlo važnu ulogu budući da njegova izborna jedinica ima važnu vodenu granicu na jezeru Constance. Zaš, možda se netko pita zašto su nam potrebni usklađene uredbe o ovoj temi. Treba podsjetiti koliko je važan e, sektor proizvodnje rekreacijskih vozila. Budući da se tu radi o nizu malih tvrtki, e, treba reći da e, se radi o 37 malih poduzeća u tom sektoru. 37 tisuća. I E, naravno, tu se radi i o proizvođačima e, motora za ta plovila. E, ono što mi uvijek pokušamo napraviti kad je riječ o jedinstvenom tržištu je da dodamo vrijednost, ostvarimo dodatnu vrijednost koja je važna za proizvođače. Prije svega treba reći da je ovo prijedlog koji ima dugu povijest. Počelo je s time 1994. godine, a ažuriran je 2003. godine. I naš je bio zadatak da ga ažuriramo kako bi smo obuhvatili e, određenim pitanjima i problemima s kojima se suočavaju e, brodari zato što im e, plovila nisu certificirana, ali i zato da bismo riješili određene okolišne probleme, odnosno standarde. E, dobili smo informacije i o e, europskoj e, iz europske industrije proizvođača plovila. I oni su mi rekli da ove nove obveze povećavaju sigurnost korištenja i okolišno su korisne. I isto tako usklađuju različite nacionalne standarde. Mislim da je ovo jasan znak e, da je važno izgraditi jedinstveno tržište i nekad zaboravljamo da mi ovim malim koracima stvaramo važan, važno, važan gospodarski e, prostor koji je pozitivan i za potrošače, i za okoliš, i za e, biznis. Koje su glavne točke koje smo se dotaknuli, na kojima smo radili? Prije svega, ekološki ka e, ekološki učinci e, motora su doista važni. Htio bih zahvaliti komisiji što su bili dovoljno vizionari koji su uskladili e, ovu uredbu sa američkim standardima. To je dobar znak. Također smo unijeli detaljne promjene, na primjer kad je riječ o klasifikaciji plovila. I moj odbor je zapravo dao tu ideju, a ne komisija, ali hvala komisiji što je prihvatila tu ideju. Ali hvala komisiji što su napravili e, ocjenu učinka ovog e, prijedloga koje smo predstavili i e, vijeću. I zapravo je parlament napravio procjenu učinka koja je potrebna za usvajanje ovog prijedloga. Ocjena učinka vrlo često je jedan mračan, nejasan instrument. Postoji niz detaljnih promjena koje su unesene, nadam se da ću kasnije na kraju rasprave objasniti sve te detalje. Stoga sam sretan što vam mogu predstaviti ovaj prijedlog. Usvojen je jednoglasno u mom odboru i nadam se da, da će se to dogoditi i sutra na glasanju u plenarnoj sjednici. Hvala. Hvala gospodine Harbor, Sada bi dao riječ e, povjereniku. Tajaniju. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, prije svega bih htio zahvaliti parlamentu i prije svega gospodinu Harboru eh, koji je autor ovog eh, prijedloga i koji je omogućio eh, dogovor o ovoj direktivi o rekreacijskim plovilima. Posebice smo se usmjerili na smanjenje ispušnih plinova i uvođenje strožih limita za njih. Također bismo htjeli imati, eh, htjeli imati na umu eh, da se ta direktiva treba uskladiti sa ostalim zakonodavnim okvirom. Općenito govoreći, mislim da možemo reći da su glavne izmjene se odnose na unapređenje eh, zaštite okoliša i utjecaj plovila u Europskoj uniji u tom smislu. Drugo, htjeli smo smanjiti emisije ispušnih plinova. I treće, htjeli smo smanjiti emisije dušičnih e, oksida, ugljikovodika i e, ugljičnog monoksida. Mi smo se za, odlučili za pristup koji ne samo štiti okoliš, već i promiče e, konkurentnost i industriju u EU. Htio bih istaknuti koliko je su, je važan ovaj sektor rekreacijskih e, plovila. Dakle, radi se o 37 tisuća tvrtki e, sa više od uh, e, 230 tisuća zaposlenika. Radi se o zaradi od 20 milijardi eura od dakle zarade, a 97% tvrtke su male tvrtke u tom sektoru. Mislim da to dokazuje koliko je važno da usvojimo zakonodavni okvir, odnosno pravni okvir. Održane su konzultacije sa e, dionicima i sa State Departmentom SAD-a. Također smo uskladili e, naše e, granice emisija s američkima i želimo se prilagoditi strožim standardima za emisijama. Mislim da je ovo o čemu danas raspravljamo e, stjajan primjer interesa za industrijsku politiku i to je nešto što bismo mi trebali što više promicati u Europi. postoji opći konsensus kad je riječ o projektiranju da trebamo zadržati status quo jer su i e, korisnici i proizvođači naviknuti na postojeće kategorije i svaka ta izmjena istih zahtijevala bi e, različite faze, analizu e, faze projektiranja, proizvodnje, to bi imalo posljedice i za klijente, za potrošače. Kad je riječ o fazi dizajna, sa zainteresiranim stranama će biti e, provedena rasprava. To se ne može napraviti e, preko noći, ali to ćemo za sad ostaviti po strani e, i to ćemo riješiti u budućnosti. U sadašnjem prijedlogu smo se smo uveli prijedlog parlamenta kad je riječ o promjeni projektnih e, kategorija. Kad je riječ o emisijama e, buke, shvatili smo da e, sada nije pravi trenutak da se one izmjene. Postoji niz različitih faktora koje treba uzeti u obzir kada se mjeri buka. Kad je riječ o osjetljivim područjima, mislimo da ne ove, ovog prijedloga mislimo da bismo u sljedećem ažuriranju direktive bismo trebali uzeti u obzir i emisije buke i ispušne e, plinove i e, projektne kategorije. U budućnosti ćemo sasvim sigurno e, razmisliti o uvođenju daljnjih mjera vezanih u zaštitu okoli, okoliša kako bismo se pobrinuli da zaštitimo i radna mjesta, pogotovo u sektoru malog i srednjeg e, poduzetništva. Hvala gospodine povjereniče. Sada predajem riječ e, gospodinu Tatareli, ali ne vidim da je u vijećnici. Onda je sljedeći govornik Švab. Izvolite gospodine Švab. Gospodine povjereniče, potpredsjedniče, štovane kolegice i kolegice. Htio bih prvo u ime našeg e, kluba ovdje čestitati kolege Harboru na ovom sjajnom izvještaju, njegovom čitavom odboru. Mislim da je njihov izvještaj o situaciji među rekreativnim plovilima stvarno izvanredan. I mislim da je to stvarno jedno ekscelentno napor i rad kojeg su obavili. Dobar prijedlog Europske komisije da se taj zaista europsko tržište za sportske, za glisere, rekreativna plovila i skutere jer hvala Bogu vidimo da se to vidi ne samo na morima oko Europe nego i svim rijekama i jezerima unutar Europe. Mislim da je tu sve skupa izašla jedan odličan zajednički posao koji može i kod potrošača i kod proizvođača e, računati s time da će donijeti dodanu vrijednost. Osim toga sam posebno zahvalna što je procjena posljedica koje parlament povremeno naruči da se napravi kao studija kod stručnjaka da se i ovaj puta ispalo jako dobro jer su ovog puta našli očito dobre znanstvenike koji su napravili sjajnu studiju o posljedicama. I mislim da je put koji je predložen na kraju najbolji mogućnost za jedno dobro rješenje za stvaranje te dodane vrijednosti a mislim da je prijedlog koji je iz ove studije proistekao na odličan način pokazao kako mi sa tim tehničkim radom možemo građankama i građanima na zajedničkom europskom tržištu zaista sami priložiti još dodanu vrijednost. Osim toga kao pravnik gledajući ovu našu raspravu pod tim aspektom mislim da je konsenzus kojeg smo postigli u našem odboru pred pod kolege Harbora doveo do toga da direktiva o vijeću direktiva o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon zaista opravda Lisabonski ugovor i ostane totalno u skladu s njim. Znam da je već kod direktive o pirotehničkim predmetima jako puno postignuto i nadam se da će i kod jedne i kod drugog prijedloga direktive sutra e, postići, da ćemo postići veliku suglasnost. Sad sljedeći govornik je gospodin Repo. Gospodine predsjedavajući, bilo mi je zadovoljstvo i čast što sam bio izvjestitelj u sjeni za e, klub socijalista i demokrata kad je riječ o direktivi o rekreacijskim e, vozilima. Hvala gospodinu Harboru na dobroj suradnji. E, zahvaljujući njegovom vodstvu iznjedrili smo izvrsno izvješće kojim ćemo promicati zaštitu potrošača i održivi razlog. Iz perspektive potrošača poboljšana je sigurnost na različite načine, poboljšana je sjedivost plovila, e, prevencija nesreća e, u slučaju prevrtanja plovila. Isto tako tu se spominje sigurnost e, električnih i plinskih uređaja. Također mislimo da je ovo pozitivno za okoliš, budući da se promiče korištenje biogoriva. Veseli me činjenica da će ova reforma podržati poduzetnike u ovome sektoru, a dovodi do održivije Europe. Sljedeći govornik je gospodin Manders, koji će govoriti minutu i pol. Puno hvala, bit ću kratak. Htio bih toplo zahvaliti Malcolmu Harboru na intenzivnoj suradnji putem koje je došlo do jednoglasnog usvajanja ovog prijedloga u njegovom odboru. To potvrđuje kvalitetu određenog posla. Kad riječ o komisiji, mislim da oni ponekad oni nekako djeluju vertikalno, imaju e, vertikalne prijedloge dok se ovdje koristio alternativni pristup. Ovdje recimo smo imali ocjenu učinka, sigurnost za korisnike, zaštita okoliša, bitni su u ovom izvješću. Rekreacijska e, i osobna plovila na vodomlazni pogon. Bitno je da se u tom kontekstu poveća sigurnost. Komisija je, je razmislila koje su mogućnosti za uvođenje europske dozvole jer nije bitna samo sigurnost plovila, bitno je da oni koji ih koriste, odnosno voze, da poznaju e, standarde i pravila i tu treba zauzeti jasan stav. Osim toga, mislim da smo obavili dobar posao i mislim da je ovo još jedna, jedan dio slagalice za, uh, za jedinstveno tržište. Gospodin, gospođa De Martini. Eh, hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, eh, dragi kolege. Eh, čestitke gospodinu Harboru na sjajno obavljenom poslu vezanom uz sigurnost plovila i sigurnost okolišta. To je posebno važno za moju zemlju, Italiju. Također je važno da se pobrinemo da svi, svi koji plivaju u moru također su sigurni. Prošle godine mnogi su ljudi poginuli u Italiji zbog rekreacijskim zbog rekreacijskih e, plovila i oni koji plove na tim i koji pokreću ta e, plovila toga nisu ni svjesni nisu svjesni da ako e, plove na udaljenosti od manje od 100 metara trebaju e, poštovati udaljenost koja je označena e, bovama koja ih e, drži dalje od obale. Hvala predsjedavajući, dame i gospodo. Čestitke još jednom izvjestitelju. Odlično obavljen posao, postignut je kompromis. Imamo 7 milijuna rekreacijskih plovila u Europskoj uniji i sve sigurnosne mjere je potrebno uvesti kada se oni stavljaju na tržište. Prijedlog komisije usklađuje postojeće zakonodavstvo sa okolišnim i sigurnosnim e, standardima, uključujući i emisije plinova i buku. To se odnosi na različite vrste plovila, ne samo na jahte, jedrilice i motorne brodove, već i male gumenjake sa izvanbrodskim motorima. Važno je da se ispune, i zadovolje svi sigurnosni zahtjevi kada se takva plovila plasiraju na tržište. I to je naravno jako važno za potrošače. Trebamo istaknuti da kad je riječ o sektoru rekreacijskih plovila, postoji više od 37 tisuća tvrtki, mnogi od kojih su male tvrtke, a taj sektor zapošljiva više od 230 tisuća, 270 tisuća zaposlenika. Te tvrtke i ti zaposlenici bit će pogođeni e, izmjenama zakonodavstva. Još jednom čestitke izvjestitelju na tome što je uspio pojasniti stvari, uvesti jasne definicije. To je zahtijevalo puno tehničkog, tehnički zahtjevnog posla. Malko me sjajno si obavio posao i želim vam uspjeh. Sljedeći govornik gospodin Mrski. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja bih zahvalio gospodinu Harboru na ovu izuzetno važnom e, poslu. Imali smo nekoliko odluka u parlamentu, a možemo kazati da upravo ove odluke su doista potrebne kako bi se sistematizirala pozicija proizvođača želio, želio bih e, uskazati na e, standarde koji nisu monopolistički standardi i velikih monopolista, mali proizvođači doista moraju biti uključeni i e, male, mala e, plovila e, moraju biti proizvodena i dalje. Stoga sam ja uvjeren da ovaj prijedlog jasan signal budi u smjeru da imamo bolje i uspješnije dakle, propise. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Ja bih prvo želio istaknuti i zahvaliti dakle e, odboru, zahvaliti odboru i naravno e, on je zaslužio ovu pohvalu jer njegov izvještaj doista je ima dodanu vrijednost i svoj posao je radio izuzetno pedantno u svim detaljima je sve obuhvaćeno, tehnički detalji, sve je razjašnjeno i sve poteškoće su pojašnjene. Ja bih e, željela istaknuti tri tema jer imam vrlo malo vremena. E, prvo, e, dakle, same granične vrijednosti ispušnih plinova, harmonizacija istih je izuzetno potrebna kada pogledamo tehnološki razvoj sa najnovim normama i normizacijama koje su moguće na tom polju i koje su moguće poduprijeti ih, onda će svima nama to koristiti, prije svega ako se te norme budu ujedno i globalne norme. Što se tiče ispušnih e, plinova, e, sve vrijednosti, pa tako i e, dakle smanjenje buke, povećanje brzine, isto tako i ograničenja svih ostalih vrsta su izuzetno važne. Druga tema ima veze sa sigurnosnim odredbama. Željela bih istaknuti da imamo konačno pravni temelj na temelju kojega možemo i, i sama plovila i možemo izuzeti iz prometovanja, a koja bi ugrožavala ljudske živote koji su općenito jedna velika opasnost za same kupače. Izuzetno smatram potrebnim istaknuti da su nove procjene i kategorizacije pokrenute prije svega i zato što većina ljudi u istinu e, uvozi svoja plovila iz trećih zemalja koje najčešće ne ispunjavaju naše norme moramo e, biti izuzetno pažljivi u bilo kojem postupanju jer ova tematika e, dotiče velik broj proizvođača. Sljedeći govornik. Gospodin Koferati. Presidente, Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Tema o kojoj sada govorimo je zapravo izvrstan prijedlog za direktivu vezano uz rekreacijska plovila. Zahvaljujući radu gospodina Harbora i izvjestiteljima u Sjeni, uspjeli smo se pozabaviti vrlo važnim pitanjima. Mislim da ovu direktivu treba pratiti i ponovna definicija određenih pitanja, ali radi se o vrlo važnom dokumentu. To je nešto što ide u korist sigurnosti kao i zaštiti okoliša. Mislim da će naši potrošači od toga imati koristi, a istovremeno ćemo poveći, povećati konkurentnost u tom sektoru, čije je glavno obilježje postojanje velikog broja malih i srednjih poduzeća. Nadam se da će prijedlog biti prihvaćen. Mislim da je izuzetno važno razmotriti ova pitanja u kontekstu sigurnosti i zaštite okoliša. To će nam omogućiti konkurentnost na visokoj razini. Hvala. A sada kreće spondano postavljanje pitanja. Javlja se samo jedan govornik, gospodin Paška, minuta, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani povjereniče, različit te vrste kategorizacije plovila doista mogu biti poteškoća, a koje se tiču sigurnosti same plovidbe i elementarnih e, sigurnosnih propisa. Stoga moramo uistinu učiniti sve napore e, i svi koji su sudjelovali u izradi e, direktive moramo ih pohvaliti. Ova direktiva odnosi se na sve, na sva plovila od najmanjih dakle 2,5 metra do 24 metra jahti. Bilo je to potrebno naći zajednički nazivnik koji bi se onda primijenio na sva ova plovila. Sigurnost motora, elektroinstalacija, e, isto tako i E, utjecaje na okoliš, emisija ispušnih plinova, sve ovi područja morali su biti obuhvaćena, to je izuzetno važno i dobro, stoga nam je drago da ovaj novi pristup zaista doprinosi svemu onome što ovi, e, dakle, problem mora ispunjavati. Što se tiče završnih sveći, gospodin Pavernik, izvolite. E, signor Presidente, grazie a tutti parlamentari. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svim zastupnicima koji su doprinijeli da postignemo ovako važan rezultat u zaštiti okoliša, ali isto tako u modernizaciji naše politike konkurentnosti. Gospodin Koferati je u pravu. Poruka koju šaljemo je poruka o industrijskoj politici koja je usmjerena na rast koja ne zagađuje i koja se bori za mala i srednja poduzeća. Saslušao sam i vrlo zanimljive prijedloge gospodina Mandesa i gospođe De Martini. Te mi se ideje čine zaista dobrima. Mislim da o njima treba dodatno razmisliti, posebice vezano uz europsku dozvolu. Moj glavni ravnatelj već je zatražio procjenu pravne osnovanosti takve vrste prijedloga. Međutim, nemamo još uvijek odobrenje vezano uz pravnu osnovu iz sektora za unutarnje tržište za koje sam ja odgovoran. Možda bismo mogli pronaći pravnu osnovu u europskom sektoru prometa gdje postoji već pravna osnova za europsku dozvolu. Možda bismo na to mogli nasloniti i ovu ideju o rekreacijskim plovilima i europskoj dozvoli. Bićemo u kontaktu sa glavnom upravom koje je na čelu potpredsjednik Karas kako bismo vidjeli na koji način bismo mogli organizirati taj europski sustav izdavanja europske dozvole. Pokušat ćemo razmotriti i pomorski zakonik te vidjeti postoji li mogućnost za rješavanje ovog pitanja i u tom zakoniku. U svakom slučaju ću vas pravodobno izvijestiti o svemu što saznam. Što se tiče kompromisa, mi smo za cijeli set s namjerom brzog usvajanja. Međutim, postoje određene stvari oko kojih imamo dvojbe, posebno vezano uz nadležnost odbora. Poslali smo službi parlamenta izjavu koja bi trebala ući i u zapisnik vezano uz to. Zahvaljujem gospodinu Harboru, zahvaljujem svim onim članovima koji su nam omogućili da dobijemo pozitivno mišljenje i pošaljemo pozitivnu poruku onom industrijskom sektoru koji se suočava trenutačno s velikim brojem teškoća. To je dobra prilika za ohrabriti tu gospodarsku granu i mala i srednja poduzeća u Europi koja su zapravo jedina koja mogu otvoriti nova radna mjesta i našim mladima dati neku nadu. Hvala lijepa gospodine povjereniče, a sada molim gospodina izvjestitelja Harbora da uzme riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti svim svojim kolegama koji su dali svoj doprinos i koji su bili toliko ljubazni prema poslu koji sam obavio da mi je gotovo neugodno. A i oni su u velikoj mjeri za to zaslužni. vidim da su svi moji izvjestitelji u sjeni jednostavno nestali jer radi se o raspravi koja je prilično kasno na rasporedu, ali želim im zahvaliti kao i gospodinu Švabu, gospodinu Mandesu i gospođi Ruler iz Zelenih. U ovoj smo raspravi pokrili čitav niz elemenata i želio bih samo da se kratko vratimo na činjenicu da smo sada zaista ukotvljeni u ovoj provedbenoj fazi. Odvijaju se vrlo ozbiljne rasprave. Čuli smo također e, da se javljaju pitanja vezana uz postupak komitologije. Komisija je također postavila određena pitanja. Mi zaista želimo da Europski parlament i dalje pozorno prati što se događa. Mi nemamo neku posebnu ulogu u samom provedbenom postupku, ali mislim da se jednostavno ne bismo osjećali ugodno da samo predamo dalje taj e, zakonodavni akt i da više ne pratimo što se s njime događa. Ja bih E, zbog toga želio reći da bi moji odbori i odbori koji slijede zapravo trebali imati nekakvu nit poveznicu koja bi im omogućila da slijede daljnji napredak e, ovoga akta. Mislim da što se tiče budućih poboljšanja da ona definitivno leže u području smanjivanja ispušnih plinova i emisija e, vezano uz buku. Što se tiče glasanja u odboru, e, glasanje je obavljeno u lipnju prošle godine. E, Govorimo o tome sada zbog toga što su stručnjaci u vijeću koji se ne sastaju tako često E, omogućili da im zapravo pošaljemo tekst nakon prvog čitanja, naše primjedbe i napomene i da zajednički pronađemo praktično rješenje. To je pristup koji je e, podržalo irsko predsjedništvo i posebice želim zahvaliti Michaelu Kleinu koji je u tom procesu bio ključan i upravo to je dovelo do pozitivnog mišljenja kolega. Ovime zaključujemo raspravu i ja se nadam da će prijedlog biti usvojen velikom većinom sutradan. Hvala. Dame i gospodo, hvala lijepa. Rasprava je završena. Sutra ćemo glasovati o ovome u 11.30. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je prijedlog rezolucije, tehnički zahtjevi i upravni postupci u